Gospodine predsjedavajući, uvaženi zastupnici, doista mi je velika čast i zadovoljstvo biti danas pred vama na kraju intenzivnih deset dana u kojima je europska demokracija pokazala što najbolje može. Ako ako bude potvrđena, ovo će biti prva komisija koja je istina, uistinu nastala iz Europskog parlamenta i tu ćemo doživjeti početak pet godina suradnje partnerstva i stvarnog političkog dijaloga. 2014. godina je posebna godina za Europu. Prije sto godina vidjeli smo početak prva od dva teška rata i to su ratovi koji su osakatili europske narode i izbrisali najbolje i najsjajnije dva generacija. Prije 70 godina oslobođena je zapadna Europa što je dovelo do europskih integracija, a to je bila odluka naroda da ne traže sigurnost i napredak jednostavno e, sirovom silom i dominacijom, nego su prigledile ideju da ako jedino zajedno pri tome pristupe, onda da će živjeti u napretku i miru. Prije tek 25 godina ova ideja je otvorena svima europljanima. Kada je srušen berlinski zid, tako je pala i gruba sila i dominacija koja je prevladavala istočno od, od željezne zaveze. Kao što je rekao Václav Havel, da su istok i zapad postali tek zemljopisne oznake, a ne političke ili moralne kategorije. Kada se osvrnem na posljednjih 25 godina, zapanjujemo ono što su ostvarili europske nacije. Moja najstarija kći rođena je osamdeset 1986. kada je bilo nezamislivo da ćemo nadvladati europski jaz, no i stariji s tim 80 devet kad je nezamislivo postalo stvarnost, a najmlađi si 2004. godine kada je deset nacija prigrlilo europsko članstvo. Važno mi je podsjetiti se ovih činjenica zato jer vjerujem da su one vrlo često zanemarene kada se osvrćemo na europske nedostatke. Nemojte me krivo shvatiti, postoje značajne nedostaci i ako bude potvrđena komisija Juncker će morati pokazati da će ih i prevladati. No, naša polazna točka možda i nije toliko loša kao što se zna reći. Europa je pokazala sposobnost da transformira svoje društvo i izbjegla je fragmentaciju, zadržala je svoju jedinstvenu valutu i suprotstavila se onima koji su proricali propast, iako je proživljena najteža kriza od 1930. godina i, budući, iako su milijuni europljana ostali bez radnog mjesta sa premalo prilika i također sa manje socijalne zaštite nego što su očekivali. Europa također polaže ispit globalnih političkih, gospodarskih i socijalnih izazova i naša je dužnost kao političara i javnih službenika da osiguramo da instrumenti koji su naši birači, europski državljani, nama povjerili, budu iskorišteni da ispune njihova očekivanja. Ako me potvrdite, ja ću iskoristiti svoju energiju, svoje iskustvo i svoje uvjerenja kako bih podržao gospodina Junckera u e, provođenju njegove agende za rast radna mjesta, pravednost i demokratske promjene. Trebamo povratiti povjerenje naših građana u sposobnost Europske unije da ispuni svoje očekivanja e, i obećanja i također moramo pokazati praktičnim rezultatima da Europa i njezine institucije ne služe samima sebi, nego su tu da služe građanima i zemljama članicama. Europska unija treba učiniti ono što jedino može Europska unija činiti, a treba propustiti zemljama članicama ono što one bolje čine. Komisija bi se trebala usredotočiti na ono što treba činiti, a ne ono što je ugodno činiti. Ono što je predsjednik Juncker iznio u svojim političkim smjernicama je rezultat političkog programa koji može računati na potporu većine u Europskom parlamentu i također ima zdrav temelj u strateškim smjernicama koje je iznijelo Europsko vijeće u lipnju. Bolja regulativa, također usredotočavanje na jačanje međuinstitucionalnih odnosa, stalna i sveobuhvatna pažnja za sve aspekte vladavine prava i temeljna prava su prema meni sve potrebni elementi kako bismo činili ono što možemo na bolji način. To počinje sa dijalogom e, o našim zajedničkim političkim e, prioritetima i također o postizanju istih. Ako me potvrdite, do početka iduće godine predložit ću kolegiju popis e, otvorenih prijedloga koje treba povući nakon savjetovanja sa parlamentom. Nakon godinu dana od ovoga trenutka Predložit ću također i reviziju zakonodavstva, a do kraja iduće godine nadam se da će zaključiti međuinstitucionalni sporazum o boljem zakonodavstvu kako bismo uskladili naše napore i bolje služili europskim interesima. Ako to učinimo, uvjeren sam da ćemo imati temeljitu političku raspravu o višegodišnjem programiranju između naših institucija i time otjelotvoriti članak 17. ugovora o funkcioniranju Europske unije. Ako budem potvrđen, poboljšat ću također i sustav komisije za procjenu učinka i poticat ću komisiju da e, se uskladi sa Europskom parlamentom kako bi naši e, prijedlozi imali svoje učinak kako bi se procjenjivali ne samo u komisiji nego na početku saziva. Također, e, važno je da e, se odbor za procjenu učinka komisije sastavi od osoba koje mogu neovisni djelovati od e, zajamčenih interesa i također kako bi te osobe unijele i vanjsku stručnost. A također ću i osobno iznijeti svoje mišljenje o kvaliteti ocjene učinka kada bude ona podnesena kolegiju i neću šutjeti kada tu prepoznam nedostatke. Važno je da dijalog sa nacionalnim parlamentima se ojača kada se koriste žute ili narančaste kartice, onda mislim da komisija treba dati na to obrazloženi odgovor i smatram da bi povjerenici trebali se više angažirati u dijalogu sa nacionalnim parlamentima i ako budem potvrđen, onda smatram da, ću, da će biti moja dužnost poticati kolege da ove rasprave prenesu nacionalnim parlamentima i da saslušaju njihove odgovore i daju obrazložene e, replike na to. Rezultat ovih rasprava također treba podijeliti sa ovim parlamentom bolje razumijevanje, zajedničko razumijevanje e, realno političkih e, značenja subsidijarnosti će pomoći komisiji da izbjegne iznošenje nepotrebnih prijedloga i također će nam e, pomoći da prepoznamo i postignemo ciljeve koji su mogući jedino zajedničkim pristupom. Europska unija je zajednica naroda i građana koja se sve više zbližava u posljednjim desetljećima i tu ne dovodi u pitanje nacionalne identitete ili važnost država čvrsto sam uvjeren da Europska unija može biti čvrsta jedino ako su zemlje članice čvrste, a da e, snaga zemalja članica ovisi o snazi Europske unije. Iz osobnog iskustva znam da jedino zajedno možemo utjecati na globalna pitanja kao što su to klimatske promjene ili terorizam ili se možemo zauzeti za suverene odluke zemalja poput Ukrajine. Države i građani su dva ključna sastavna dijela Europske unije. Europska unija neće uspjeti ako je budemo gradili na štetu jednih ili drugih. U prirodi je političkih tijela da obraćaju više pozornosti novim inicijativama nego procjeni postojećeg zakonodavstva. Moramo to promijeniti. Trebamo bolje slušati naše građane, naše poduzetnike koji su izloženi našem zakonodavstvu i trebamo biti brutalno iskreni kada je riječ o onome što ne funkcionira ili što postiže neželjene rezultate. Trebamo biti spremni poduzeti promjene tamo gdje je potrebno i također kako bismo bili uspješni trebamo se bolje povezati sa dionicima u zemljama članicama, a ne samo se savjetovati sa onima koji su zastupljeni ovdje u Briselu. I također treba nam veća transparentnost unutar ovog briselskog mjehura i zato ću ja predložiti jedan međuinstitucionalni sporazum za obavezan registar lobija. Bolja regulativa nije deregulacija, ona nije pokretana ideološkim e, htjenjima. Treba spanjiti nepotrebnu birokratizaciju, naročito za mala i srednja poduzeća, kako bi ljudi lakše osnovali poduzeća, zaposlili ljude i stvorili nova radna mjesta treba ukloniti dakle administrativno opterećenje, udvostručenje ili nepotrebno zakonodavstvo ili zastarjelo zakonodavstvo, a e, naš projekt neće uspjeti ako e, bude napad na socijalna pravila i na zaštitu okoliša. Ako budemo ostvarili bolje zakonodavstvo, onda ćemo se bolje povezati sa dionicima koji su razočarani u Europsku uniju zato jer smatraju da se njihov glas ne čuje ili zato jer e, smatraju da je Europa nešto što predstavlja još veće opterećenje. Kao što sam e, rekao, nisam ideološki nastrojen, ja sam praktičan i također sam spreman uvidjeti različita, uvažiti različita mišljenja. Ako me potvrdite, potržavat ću sve kolege u, predlaganju uspješnih prijedloga i usprotivit ću se onome što ne funkcionira. Trebamo, dakle, bi odgovarati svi zbog neuspjeha ili razočaranja bez obzira na to tko je doista odgovoran. Također mi dopustite da vas uvjerim da ako budemo upirali prstom u druge institucije to neće pomoći. ćemo jedini uspješni ako nađemo kompromis, ako vidimo da trebamo se promijeniti jer u protivnom nećemo uspjeti ako ne budemo svi osjećali ovu potrebu da se ostvare ta obećanja. I bit ćemo jedini uspješni ako budemo se pridržavali naših europskih vrijednosti i načela. Trebamo biti dosljedni, temeljiti i skrupulozni u primjeni vladavine prava. Opet ponavljam, e, ako je jedan od nas neuspješan, to utječe na kredibilitet svi u nas. Ja smatram da je moja odgovornost, ako me potvrdite, da pridam prioritet ovoj e, ključne ovlasti komisije kao čuvara ugovora. Neću okljevati koristiti sve instrumente koji su na raspolaganju komisije kako bih osigurao primjenu vladavine prava i poštivanje temeljnih prava u uskoj suradnji sa svojim kolegama koji će sjediti u kolegiju povjerenika i koji su nadležni za ova pitanja. I čim e, zaprimemo odluke Europskog suda, ja ću poduzeti sve potrebne korake kako bismo e, e, zaključili usklađivanje sa europskim povjerenikom za ljudska prava. Također ću usko surađivati sa svim nacionalnim, europskim i međunarodnim organizacijama koje se bave promidžbom i zaštitom temeljnih prava. Uspjeh jednog je uspjeh sviju i zato jer svi e, služimo promicanju istih temeljnih prava i tu također e, treba unijeti poboljšanja u našu uzajamnu suradnju i također trebamo se više politički zalagati kao što je naglasio ovaj parlament u tom cilju. Ja ću organizirati godišnji kolokvij o e, stanju napredovanja temeljnih prava u Europi sa punim sudjelovanjem djelovanje svih relevantnih institucija, što naravno uključuje Europski parlament. Uvaženi zastupnici, gospodine predsjedniče, evo u ovom uvodu nadam se da sam s vama podijelio neka svoja razmišljanja o tome zašto mi je to bitno i o e, čime ću se baviti ako me podvrdite. Dakle, to su temeljna prava koja štite i osnažuju Europljane, bolji zakoni koji služe Europljanima i nova komisija koja služi Europljanima. To nije međutim iscrpan popis. Ja se radujem vašim pitanjima kako bismo iznašli jedan zajednički teren i započeli politički dijalog. Svjestan sam da ono što predlažemo nije jednostavno i svakako nije zapisano u kamenu. Nije niti jedna promjena nije toliko teška kao mijenjanje kulture na temelju koje organizacije djeluju. No, promjena koju predlaže komisija Juncker je ključna ako želimo opet ostvariti zaposlenost, rast, pravednost i ponovno uspostaviti nadu u Europu. Ako želimo uspjeti, onda nam treba ne samo vaša potpora, nego i vaš puni angažman. Ova zadaća se možda čini teškom, a i možda ćemo povremeno izgubiti nadu, no ako budemo e, se sjetili nezamislivih izazova s kojima su suočili naši djedovi i naši roditelji, onda ćemo znati da je Europa proživjela i daleko gore i svejedno je preživjela i napredovala. Trebamo se prisjetiti onih koji su izgradili ovu jedinstvenu građevinu i trebamo unositi inovacije, prilagođavati se, modernizirati i poboljšavati tu građevinu. Kako to nasljeđe se ne bi izgubilo i ne bi bilo ograničeno samo u udžbenike povijesti, ono mora biti danas relevantno. Ovo je naša Europa i imamo zajedničku dužnost da se brinemo za nju. Neka naši roditelji, neka naša djeca budu ponosna na nas i e, vratimo Europu na pravi kurs ka boljoj budućnosti. Hvala.